Okay, we, we can start, yeah. Good morning, colleagues. Let's start our joy. Dobro jutro da započnemo naš zajednički sastanak eh, odbora Econ i FAM. Ima li pitanja ili prigovora na dnevni red? Nema, dakle možemo dnevni red usvojiti. Imamo samo jednu točku. ravnopravno spolove politike oporezivanja u Europskoj uniji. EU of uh, razmatranje amandmana Razgovaramo o 189 amandmana koji su uloženi na zajedničko izvješće Ekon i FAM o ravnopravnosti spolova i politici oporezivanja u Europskoj uniji. Izvjestiteljica je Marisa Matijas i e, iz Ekona i izvjestitelj je gospodin Urtasun iz FAMA. Prvo ćemo saslušati izvjestitelje koji će iznijeti svoje gledanje na amandmane. Sada odmah dajem riječ gospođi Matijas. Imate tri minute, izvolite. Hvala. Hvala, dobro jutro. Želim zahvaliti izvjestiteljima o Sijeni na amandmanima. Već smo održali prvi sastanak na kojem smo razmatrali ovih 189 amandmana i već smo izradili neke kompromise, dobar dio kompromisa. No, želim zahvaliti izvjestitelja u Sjeni na konstruktivnom pristupu i na spremnosti za postizanje kompromisa u ovom pitanju. Ernest Urtasun i ja smatramo da je ovo izuzetno važno pitanje, odnosno da je izuzetno važno uvesti ravnopravnost spolova u srž politika oporezivanja, jer toga do sada nije bilo. Mislim da to neće biti preteško, možda jesam preveliki optimista, ali mislim da ipak neće biti teško postići kompromise. Dakle, prijedlozi koje smo dali trebali bi dovesti do kompromisa. Ostaje međutim još jedno otvoreno pitanje za koje treba iznaći rješenje, a pri tome mislim na oporezivanje i mogućnost pojedinačnog oporezivanja. Dakle, mislim da je ovo dobra prilika za razmjenu gledišta upravo o tome. Kolege naravno mogu iznijeti svoje mišljenje o čemu god žele kada je riječ o ovom izvješću, ali mislim da je ovo upravo dobra prilika za nastavak rasprave i za izradu jednog teksta koji će omogućiti postizanje kompromisa kada je riječ o oporezivanju pojedinačnih subjekata. To je jedno od temeljnih pitanja ovog izvješća. Ja bih s njime završila, ja bih rado čula mišljenje kolega koji će uzeti riječ kako bismo iznašli rješenje za ovo što smatram da je središnji problem u ovoj današnjoj raspravi. Hvala. Hvala gospođo Matijasa. Sada dajem riječ gospodinu Urtasun. Izvolite. Hvala, evo samo želim zahvaliti kolegama. Zanimanje za ovo izvješće je vrlo veliko. Zaprimili smo mnogo amandmana. Ovo će biti dobar tekst i dobra podloga za eh, javnu politiku oporezivanja i ravnopravnost spolova. Riječ je o vrlo čvrstom tekstu koji će biti vrlo kvalitetan ako se usvoji, a mislim da će moći utjecati na procese poput europskog semestra, preporuke po zemljama i sve politike koje provode zemlje članice. Moram reći da unatoč mnogim amandmanima na sastanku izvjestitelja u Sjeni vidjeli smo da postoji velika spremnost na postizanje konsenzusa u mnogim pitanjima, naročito u pitanju potrebe da se izravno i neizravno oporezivanje uskladi sa ravnopravnoću spolova, da se pojednostave sve preporuke koje se odnose na oporezivanje i da se u to uvrsti rodna perspektiva i također smo na tom sastanku riješili neke nedorečenosti u tekstu, u formulaciji teksta i vidim da su svi zastupnici bili spremni na kompromis. Evo, kao što je Mariza rekla, imamo još samo jedno otvoreno pitanje za koje moramo naći rješenje, a riječ je o individualizaciji poreza na dohodak. Mislim da postoji jedan e, minimum koji mora ostati u izvješću, a to je poziv zemljama članicama da izbjegnu bilo kakav oblik diskriminacije koji proizlazi iz zajedničkog oporezivanja. Dakle, to je minimum minimuma. Znamo da postoji diskriminacija kada je riječ o zajedničkom oporezivanju E, dakle, hoćemo li tražiti pojedinačno oporezivanje ili ćemo naći neki zajednički nazivnik, ne znam, ali u svakom slučaju trebamo o tome raspraviti i znači zajedničko rješenje. No, u svakom slučaju uvjeren sam da će to biti moguće i da ćemo se na kraju naći s izvješćem koje će uživati snažnu potporu i na odboru. Mislim da to želimo i Mariza i ja. Hvala. Hvala gospodine Na Sada dajem riječ zastupnicima koji se žele javiti za riječ. Počinjem sa izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Gerhold koji zamjenjuje kolegu izvjestitelja u sjeni. Hvala gospođo predsjedateljice. Pročitat ću poruku kolega na engleskom. Gospođa Hayes i gospođa Zaborska se ispričavaju što ne mogu doći danas e, ovamo, ali žele iznijeti stajališta pučana u vezi sa ovim izvješćem. Dakle, pučani su uložili neke amandmane i spremni su biti konstruktivnima u ovom postupku. Imali smo jedan produktivan sastanak izvjestitelja u Sijeni do sada i mislim da je ovo dobra e, prilika da se pravovremeno zaključi rad na ovom izvješću. Želim istaknuti neke e, opće prioritete kada je riječ o sadržaju izvješća. Priznajemo da postoji problem u vezi sa neizravnom diskriminacijom kada je riječ o nekim politikama oporezivanja, ipak smatramo da e, se treba poslužiti instrumentima tržišta rada, što znači i provedbu europskog prava. Politika oporezivanja je osmišljena da bude neutralna, a ne da daje prednost muškarcima ili ženama. Politike tržišta rada, međutim, e, mogu biti prisrene kada je riječ o spolovima i to je pitanje koje treba riješiti i što valja naglasiti u izvješću. Također, sustavi oporezivanja su u nadležnosti zemalja članica, možemo ih pozvati da riješe pitanje diskriminacije pojedinačnih ili zajedničkih sustava o oporezivanjima, ali ne možemo prihvatiti da se daje prednost ovom ili onom sustavu. Također ne možemo nametnuti neka rješenja ili ne uvažavati izbor koje, obitelji imaju kada je riječ o porezivanju. Dakle, mi se zalažemo za slobodu izbora kako bi europski građani također mogli i uvažiti svoje financijske interese. Kada je riječ o kritikama upućenim na PDV, mi smatramo da nacrt izvješća ide predaleko u tom smislu i to treba preraditi. To su pitanja koja trebaju se riješiti u Europskoj direktivi o PDV-u i najnoviji prijedlog komisije u vezi sa stopama PDV-a da će zemljama članicama više fleksibilnosti, naročito kada je riječ o nultoj stopi PDV-a na sanitarne proizvode. Dakle, evo kao što smo čuli, da je u tijeku, cijenimo stajalište izvjestitelja i mi ćemo očekivati da se ova otvorena pitanja riješe kroz kompromise i drugim radom na izvješću. Hvala. Hvala, sada dajem riječ gospođi Vares iz SID-a. Hvala i zahvaljujem našim izvjestiteljima na izvrsno obavljenom e, zadatku. Mislim da na temelju sadašnjih e, pregovora i podnešenih amandmana imamo mogućnosti da dođemo do jednog kvalitetnog stajališta i to jednom području kojim se parlament do sada nije baš bavio. Krajnji cilj koji želimo postići jest e, da se vidi kakav je porezni sustav u državama članicama, a koji onemogućuje ženama pristup ili povratak na tržište rada, što je da kako suštinsko pitanje kada je riječ o financijskoj neovisnosti žena. Što se tiče prihoda, muškaraca i žena u kućanstvu. Dakle, i tu se treba postaviti pitanje e, što je rentabilnije u jednom kućanstvu, ali to ne može biti ali tu isto tako treba voditi računa i o demografskim politikama koje se provode u nekim državama članicama. U tom smislu korištenje poreznog sustava za razvoj e, vrtičkih usluga e, i dalje je ključno pitanje. To je način i da se e, kompenzira ta individualizacija oporezivanja i da se omogući lakši povratak ženama na tržište rada. Iz tog razloga smatram da možemo pronaći dogovor i sada ću vam objasniti koja bi bila formula, to ću vam pročitati na engleskom, a to bi trebalo omogućiti da se riješi jedan od temeljnih otvorenih e, problema, a to je taj zahtjev individualizacije oporezivanja. Potiče sve države članice da postupno e, dokinu individualno oporezivanje te da zaštite sve financijske dobrobiti koje su vezane uz obavljanje eh, roditeljske skrbi. Ja se nadam da ćemo ovim izvješćem i kompromisnim rješenjima podržati sve one države članice koje eh, dakle se pokušavaju riješiti takozvanog tampon poreza u reformi PDV-a. I da kako kod prikupljanja informacija bitno voditi računa i o rodnim pitanjima i o učinku proračunskih i poreznih politika na muškarce i žene kako bismo bolje mogli formulirati te fiskalne e, i porezne politike. Hvala i želim mnogo sreće u radu našim suizvjestiteljima. Hvala gospođo Perez, a sada dajem reč gospodinu Barsesi Tromosa iz Aldea. Hvala gospođo predsjedateljice. Želim zahvaliti izvjestiteljima na izvrsno obavljenom poslu. Suočavamo se sada sa novom situacijom. Imamo više dokaza o postojanju nejednakosti u zemljama članicama, u različitim sektorima kada je riječ o plaćama, a s druge strane imamo i podatke o različitim obrascima potrošnje između muškaraca i žena. Dakle, kada je riječ o košarici proizvoda žene i muškarci ne kupuju iste proizvode, recimo higijenske proizvode i slično. Dakle, ako postoji pristranost kada je riječ o oporezivanju te košarice proizvoda, moramo obratiti pažnju na to. Dakle, mislim da moramo pokazati osjetljivost prema toj novoj situaciji a osim toga i naši građani traže sve više da se naše javne politike prilagode toj situaciji. Ja ne vjerujemo u Europsku uniju kao uniju transfera, nego u uniju najboljih praksi. Dakle, slažem se sa mišljenjem Pučana u tom smislu. Naravno, dan danas e, je e, ipak porez pitanje o nadležnosti zemalja članica, ali Europska unija bi trebala preporučiti najbolje prakse u oporezivanju koje bi trebale biti obvezujuće za zemlje članice u smislu postizanja ciljeva bolje kvalitete i uravnoteženijeg pristupa oporezivanja kada je riječ o ravnopravnosti spolova. Dakle, mi ćemo nastojati postići što veći konsenzus u ovom domu kako bi poboljšali situacije naših građana i politiku oporezivanja u zemljama članicama. Hvala. Hvala, gospodine, hvala gospodine i Želi li se još tko javiti za riječ? Hvala. Izvolite. E, ja se nisam bavila izravno ovim pitanjima, ali ovdje sam jer mi je doista stalo do ravnopravnosti muškaraca i žena. Ravnopravnost spolova je izuzetno važna u svemu. Dakle, razmatranje pitanja ravnopravnosti spolova u oporezivanju je doista bitno. Kada žene nisu jednake muškarcima, onda svi snose cijenu toga. I to ima razne možda i neželjene posljedice, što uključuje i nasilje. Moramo se dakle pobrinuti stvoriti jedno jednakije društvo koje će poštovati žene i omogućiti ženama jednake prilike u svim e, područjima života. Postoji, mislim, korelacija između slučajeva nasilja i ove financijske nejednakosti u kojoj se nalaze žene. Dakle, moramo razmotriti sva pitanja, sve segmente života i ženama osigurati bolji, bolji položaj. Ja sam djelomično radila na izvješću o suzbijanju siromaštva u svijetlu većih troškova u kućanstvu. I tu smo zapravo se bavili pitanjem financijske neovisnosti žena i ustanovili smo da, smo, da su mjere štednje imale značajne posljedice na sposobnost žena da prehrane i odjednu svoju djecu ili da si priušte grijanje, tako da su one morale svakodnevno donositi takve odluke u svom životu. Stoga mi je doista vrlo stalo do toga da imamo pravodnu politiku oporezivanja. Dakle, i sama kućanstva čitave obitelji snose posljedice te nejednakosti. Tako da me doista zanima ono što tu kolege rade kako bismo osigurali bolji pravetniji svijet za žene, a također i za njihove članove obitelji. Hvala gospođo Ward. Sada vraćam riječ su izvjestiteljima. Dakle, gospođo Matijas, izvolite. Hvala. Evo samo kratko želim zahvaliti svim kolegama na njihovim komentarima. Svi kolege su izdvojili ključna pitanja iz izvješća. Naravno, naša namjera nije zadirati u nadležnosti zemalja članica. To nikako nije naša namjera i to mora biti jasno od samog početka. No postoje neke zajedničke politike koje imaju neizravan učinak na neravnopravnost spolova i one su povezane sa porezima. Recimo imamo zajednički sustav PDV-a i ako uzmemo u obzir obrase potrošnje, naravno da tu postoji izravna veza. I to su pitanja kojima se mi moramo pozabaviti kao parlament i kao europske institucije. Dakle, u onim područjima koje su u zajedničkoj nadležnosti moramo se pobrinuti da ne pogoršamo neravnopravnost polova koja je već prisutna u društvu. To je cilj ovog izvješća. Evo, uz to želim reći da osobno, a mislim da govorim i u ime kolege, želimo zahvaliti Pervanš na prijedlogu rječnika koji je iznijela i mislim da od toga trebamo poći kada je riječ o raspravi o ovom tekstu i mislim da je to kvalitetan prijedlog i razgovarat ćemo o tome sa izvjestiteljima o no Hvala Pervanš na doprinosu. I želim reći našem e, kolegi iz Pučana da ćemo uzeti u obzir e, sva razmišljanja i nedoumice i naravno spremni smo postići jedan zajednički konstruktivni kompromis. Zapravo je ovdje riječ o primjeni europskog prava, ali i o izmjeni istoga kada ono nije prikladno, a samo, ne samo o provedbi jer ako je riječ samo o tome, onda ovdje zapravo ništa ne radimo. Naravno da trebamo iznositi prijedloge i alternative koje će omogućiti da se uspostavi pravna osnova, no ako ona nije pravedna, onda ju treba izmijeniti. To je naša uloga i na tome moramo raditi. Hvala svima i radujem se sljedećim raspravama. Hvala, gospodine Urtasun, izvolite. Pa nemam što dodati, neću duljiti, mislim da je Marisa rekla gotovo sve. Evo, samo nekoliko stvari. Da, mi smo kao prvo spremni postići veliki kompromis i na sljedećem sastanku izvjestitelja u sjeni mislim da ćemo dovršiti rad na ovom predmetu i naići na što veći konsenzus. Drugo, kada je riječ o pitanjima koje je spomenuo kolega, recimo o porezu na tampone, naravno da ćemo nastavljati i raspravljati o tome, no to je važno reći, odnosno ovdje je riječ o pravoj pravcatoj izravnoj diskriminaciji, i izravnom oporezivanju u zemljama članicama. U Europi se provode brojne kampanje u kojima se traži reforma tog poreza i mislim da to trebamo uvažiti. To je za mene jedan od glavnih ciljeva ovog izvješća. Dakle, rado ću raspraviti o tome kako to e, unijeti u izvješće, u kojem obliku, ali mislim da to mora biti prisutno. I kada je riječ o pojedinačnom oporezivanju i individualizaciji, mislim da je prvanšin prijedlog dobar, tako da možemo krenuti od toga i vidjeti hoće li i ostali to prihvatiti. No, mi smo u svakom slučaju za to da se postigne kompromis na temelju onoga što je Parvanša rekla. Dakle, još jednom hvala svima i ja se također nadam da ćemo zaključiti rad na ovom predmetu na sljedećem sastanku izvjestitelju u Sjedni. Hvala gospodine Urtasun. Glasovanje na zajedničkom sastanku 21. studenoga i time završavamo današnji zajednički sastanak. Hvala svima. I u 9 sati počinje sastanak odbora Ekon. Hvala.